Right, good afternoon. Dobar dan želim svima. Dobila sam jako zanimljiv prijevod. Najprije želim da pređemo na usvajanje dnevnog reda. Ne vidim da se itko e, protiv tome. Dakle, zapisnik od 16. i 17. prosinca koji ste ranije dobili je s obzirom da nema nikakvih prigovora, onda usvojen. I sada s velikim zadovoljstvom prelazimo na ekonomski dijalog i razmjenu gledišta s predsjedništvom vijeća za ekonomske i financijska pitanja, grčkim ministrom financija Janisom Sturnarasom. Slijedit ćemo normalna pravila Dakle, imat ćemo nekih desetak uvodnih minuta od strane ministra i onda ćemo preći na pitanja i odgovore koje će postavljati zastupnici. Imamo već e, popis imena po formatu DHONT. Pretpostavljam da je zanimljivo vidjeti odgovore gospodina Sturnarasa e, na pitanja novinara e, gdje je rekao da e, Grčka je zemlja koja očekuje gospodarski rast, a ne država u krizi. Dakle, da, prešli smo dugačak put e, od nekih prošlih rasprava na ovom odboru i želim vam na tome čestitati i vi i premijer ste jako optimistični i u tom optimističnom duhu možemo se nadati da će ovaj naš mandat ovih zadnjih nekoliko mjeseci mandata ići u istom, protići u istom duhu. Daj predajem vam riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Prava je radost i čast biti danas među vama. Nastojat ću vam iznijeti naše prioritete i onda ponuditi neke odgovore na sva pitanja koja ćete mi postaviti. Dame i gospodo, europski zastupnici, veliki je izazov za Grčku predsjedati vijećem. Očekujemo da će ovo biti zahtjevno i teško predsjedanje zadnje prije europskih e, izbora u petom mjesecu. Gospodarska kriza u Europi, visoka stopa nezaposlenosti, osobito e, kada su pitanju mladi na jugu Europe, zatim socijalne sigurnosti izazivaju E, glasove koji dovode u pitanje naš zajednički europski projekt. Grčka je zemlja koja je e, imala iskustvo sa europskom solidarnosti i sada treba ojačati i ukazati na sve te elemente koji nas ujedinjuju tako što ćemo zajedno e, raditi na socijalnoj koheziji, na e, stabilnosti i prosperitetu za sve naše sugrađane i vratiti se gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta. Znamo da imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju, no s obzirom da s obzirom da će zadnje plenarno zasjedanje biti u četvrtom mjesecu. Iz tog razloga i uz pomoć Europskog parlamenta naše predsjedavanje će biti jako puno. Grčka je od 2009. godine prevalila dugačak put i najljepša hvala predsjednice što ste to spomenuli na početku svog izlaganja. Naša država je pretrpjela pune konsekvence i bila je u žiži financijske krize od 2009. godine, zahvaljujući požrtvovanosti Grka i naravno zahvaljujući podršci naših europskih partnera svi oni koji su se zalagali za izlazak Grčke iz europodručja su bili u krivu. Mi smo ostali uspravljeni na nogama, između ostalog i zato što smo već e, donijeli strateške ključne odluke. Prva je bila 1985. E, prve kada smo se odlučili priključiti e, široko europskoj obitelji, a druga odluka je bila 2001. kada smo odlučili ući u srž te europske obitelji, a to je europodručje. Danas smo evo zaduženi za predsjedništvo vijećem i to ne kao, kao što ste rekli država koja je u krizi, već država koja se oporavlja i mi želimo dati svoj doprinos pojačavanju našeg gospodarskog partnerstva zasnovano na velikom doprinosu litavskog predsjedništva. Želio bih onda iskoristiti mogućnost da pohvalim svoje kolege, gospodina Rimanta Sasadžusa, koji je uspio e, se iznijeti sa jako delikatnim pitanjima uz visok, e, na, najbolji mogući način. Sastanci su koji su održani u Ateni, konferencija predsjedništva, i raznih e, političkih klubova prije početka predsjedanja bili su od velike koristi. Tijekom tih sastanaka imali smo mogućnost e, steći pravovremenu i kompletna saznanja i e, upoznati se sa prioritetima i ciljevima Europskog parlamenta na e, službenom e, sastanku Ekofina koji će u Ateni biti održan 1. i 2. četvrtog 2014. E, godine i nadamo se gospođo predsjednice da ćete i vi biti tu. Imat ćemo mogućnost raspravljati o gospodarskim učincima krize i o načinima kako da se oni riješe te analizirati učinkovitije načine za financiranje gospodarstva, osobito srednjih i malih tvrtki. Sada pređemo na bankovnu uniju. E, tu je potrebna e, sve veća likvidnost e, europskog gospodarstva i financijska stabilnost. Sljedeći završni dogovor o direktivi za pologe je i jedinstvenom mehanizmu za sanaciju i likvidaciju banaka, mi ćemo raditi zajedno na tom putu. Jedinstveni mehanizam za sanaciju i likvidaciju banaka je bezupitno ključni element bankovne unije i kao takav je e, ključni prioritet grškog predsjedništva. E, zaključivanje e, jedinstvenog mehanizma za sanaciju likvidaciju banaka je ključnog značaja i svi se slažemo s time da bilo kakav kompromis mora zajamčiti učinkovitost e, i vjerodostojnost tog mehanizma. Nakon e, sporazuma od e, prosinca o generalnom pristupku, trijalozi su počeli početkom siječnja i cilj je bio doći do zajedničkih stavova između vijeća i parlamenta i e, doći do e, prihvatljivog sporazuma za sve strane. Potpuno smo svjesni da ćemo imati manje od tri mjeseca da to zaključimo. I stoga je vrijeme ključni element. Moramo svi biti jako fleksibilni, odgovorni i stalno se zalagati za potrebu za e, stvaranjem jače, jačeg europodručja i poverenja naših sugrađana. Grčka kao predsjedatelj ECOFINA radit će na većoj integraciji Europske monetarne unije i jačanju nacionalnih gospodarstava i e, fiskalnih politika kako bi se sačuvao integritet naše zajedničke valute i e, jačale reforme. U istom kontekstu grčko predsjedništvo će se e, usredotočiti na socijalnu dimenziju Europske monetarne unije. Smatramo da je ta dimenzija preduvjet za koheziju i solidarnost u Europi. I doista snažno vjerujemo da fiskalna konsolidacija treba biti popraćena prijateljskim e, rastom E, u suprotnom, fiskalna konsolidacija može izazvati e, e, strogu štednju i neprijateljsko raspoloženje kod naših sugrađana. Imat ćemo zadovoljstvo sudjelovati na interparlamentarnoj, imali smo dakle, zadovoljstvo sudjelovati na interparlamentarnoj sjednici koja danas završava i domaćini su bili i grčki parlament e, i europski parlament i konferenciji je cilj dakle da nađemo da razmijenimo mišljenja i nađemo adekvatne načine da se pojača demokratski element e, u europskom demokratskom postupku i da se promovira bliža suradnja između nacionalnih parlamenta i europskog parlamenta. Sljedeći irski primjer e, vođenja europskog semestra Grčka je uspjela e, voditi e, ovaj četvrti semestar. Svjestan sam da e, Europski parlament prati poblizu ove stvari i to je pokazano samim programom, dnevnim redom parlamentarnog tjedna. Promovira se sistematska ocjena reformi u Europskoj uniji, osobito kada je riječ o političkim područjima koja su identificirana na europskom e, sam, e, e, sastanku Europskog vijeća u prosincu. Po prvi put vodi se dakle godišnji pregled o rastu koji je usvojen u lipnju prošle godine. Grčko predsjedništvo za cilj ima da gospodarski i socijalni aspekti dobiju odgovarajuću pažnju od Ekofina i Emkoa u narednom europskom semestru. Ove godine Europska komisija namjerava iznijeti preporuke za svaku zemlju nakon europskih izbora. Ovo će biti veliko i izazov za naše predsjedništvo s obzirom da ćemo imati jako e, skučen vremenski rok za to sve. E, makroekonomska e, postupak neravnoteže postao je važan element cijelog postupka. u nekim od preporuka za svaku zemlju koje ćemo usvojiti u lipnju bit će utemeljeni na tom postupku i imat ćemo to će biti od velikog značaja za sam uspjeh europskog semestra. Još jedna važna stvar u dugoročnom e, jeste dugoročno financiranje gospodarstva. Srednje mala poduzeća predstavljaju okosnicu europskog gospodarstva, predstavljaju 99% svih europskih tvrtki i predstavljaju isto tako 70% zaposlenih u Europskoj uniji priznajući da su srednje i manja, mala e, poduzeća ključni element europskog gospodarstva, grško predsjedništvo e, započinje razgovore za jačanje e, pristupa financiranju za srednja mala poduzeća, za potporu otvaranja radnih mjesta i za održivi razvoj tih poduzeća. Razmatramo, smatramo jako važnim čitav niz inicijativa poput zajedničke inicijative Europske komisije i e, Europske banke za investicije za financiranje gospodarstva, osobito za e, olakšavanje pristupa srednjim malim poduzećima za kreditiranje i za financiranje razvoja te e, dugoročne e, odredbe za financiranje i za infrastrukturne projekte srednjih malih poduzeća. To se e, treba reći da nedostatak likvidnosti je bio od velikog značaja za poštravanje krize i to je element koji je do sada bio poprilično podcijenjen, pocijenjen osobito na europskoj periferiji. Sada pređemo na oporazivanje od e, velikog značaja e, imati, voditi na europskoj razini e, odgovarajuće mjere da protiv, protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. To je jedan od velikih prioriteta. Grčko predsjedništvo će s velikom pažnjom pratiti razvoj pregovora s trećim zemljama, među kojima i Švicarska, E, u skladu sa e, mandatom od e, petog mjeseca iz 2013. godine. S obzirom da je transparentnost u oblasti oporezivanja postala sve važnija, važniji element, također ćemo nastaviti raditi prema automatskoj razmjeni poreznih informacija između država članica o čitavom nizu polja. Postarat ćemo se da Europska unija i dalje dostavlja e, koordinirane informacije o radu OECD-a i e, da razvija, razvija globalne norme razmjene takvih informacija. U vrijeme kada javne financije prolaze kroz takav pritisak diljem Europske unije također od vitalnog značaja da učinimo sve što je moguće kako bismo e, spriječili da se krivo računa porezna osnovica i to moramo e, uložiti sa mogući trud u tome. Što se tiče poreza za financijske tra transakcije, potpuno sam svjestan e, da, Europski, da to Europski parlament e, podržava, Grčko predsjedništvo će na tome raditi u narednih nekoliko mjeseci. Prvi, prvo čitanje ovog teksta zaključeno je pod litavskim predsjedništvom. Naše predsjedništvo će se usredotočiti na razjašnjenje određenih e, pojedinosti tog e, teksta kako bi to moglo biti poslano državama članicama koje će sudjelovati na, e, na radu e, tog teksta i onda će prije nego što to dođe na usvajanje pred vijeće. Sada pređimo na jedinstveni nadzorni mehanizam. Radit ćemo dakle na reviziji jedinstvenog e, nadzornog mehanizma kako bi se ojačali, e, likvidnosti. U vrijeme e, kapitalnih tržišta predsjedništvo pozdravlja sporazum s parlamentom o reformi nadzora kapitalnih tržišta. Mifida. To predstavlja važan korak naprijed prema uspostavi sigurnije, zdravije, transparentnije i odgovornijeg financijskog sustava. S novim pravilima Europska unija će se moći nositi bolje sa financijskom krizom i e, smanjuju se sistemski rizici i jamčit će se financijska, e, stabilnost financijskih tržišta i adekvatna i učinkovita zaštita. Što se tiče e, zakonodavnih prijedloga e, predsjednice, ako se ne varam, vi ste izvjestiteljica u tom ključnom e, polju. U ovom polju ćemo nastojati surađivati što više moguće. Slažem se da je to jako važno da se dobiju, dobije zaštita, odgovarajuća zaštita i potrošača i investitora. Kada je riječ o pripsu i e, na temelju pregovora od 20. Eh, listopada dobio sam, eh, dobio sam pismo od izvjestelja eh, i u odgovoru je rečeno u potpunosti smo svjesni da je potrebno pomoći investitorima diljem Europe i stoga pozdravljam vaš rad na unapređenju ovog prijedloga. Kada je riječ o direktivi Vijeće je početkom prosinca iniciralo pregovore s Europskim parlamentom 7. E, siječnja. Dva stava nisu jako udaljena jedna od drugog i uvjeren sam da ćemo doći do političkog dogovora jako brzo e, glede direktive koja će uvesti nova ključna pravila o e, depozitima, e, nadoknadama i sankcijama. Grčko predsjedništvo će također promovirati sigurnije tržište tržište plaćanja i što će biti korist e, potrošača, investitora i nadam se s tim u vezi da ćemo doći do sporazuma o direktivi tržišta plaćanja, računa plaćanja i tako ukloniti prepreke e, za stvaranje e, novog bankovnog tržišta. To je sve od ključnog značaja kako bi naši sugrađani mogli porediti troškove banaka i cilj direktive za otvaranje e, tekućih računa za e, naše sugrađane. To će omogućiti poboljšanje socijalne inkluzije E, i, biti u dobrobiti naših sugrađana. Uvaženi zastupnici, gospođo predsjednice, u demokraciji u kojoj je rođena demokracija, mi uveliko cijenimo ključnu ulogu Europskog parlamenta u zakonodavnom postupku Europske unije i osobito u promičbi e, zajedničkih načela i perspektiva e, za naše sugrađane. Što se tiče grčkog predsjedništva, Europski parlament će biti jako važan, ključni sugovornik za ostvarivanje zacrdanih ciljeva i prioriteta. Tako da se veselim suradnji i radu s vama i veselim se dakle našoj bliskoj suradnji. Najljepša hvala. Hvala lijepa. Odmah ćemo e, prijeći na pitanja. Molim sve članove da se pridržavaju vremenskog ograničenja jer morat ću prekidati govornike nakon pet minuta. E, Prva dva govornika će govoriti o e, zajedničkom mehanizmu za sanaciju i likvidaciju banaka, pa oni jedino mogu dulje govoriti. E, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Želim vam čestitati gospodine Miriste na postignutim uspjesima. Vi ste doista e, pokazali da se da mjere pokazuju svoje rezultate sada bih vas htjela ohrabiti da nastavite sa tim naporima i da ostanete e, jednako ambiciozni kao i do sada jer ambicija je doista potrebna jednaka razina ambicije potreba nam je i na europskoj razini jer e, e, i također i da bismo dovršili posao oko bankovne unije. Zaista mi je žao e, što e, obećani zaista pravi jedinstveni mehanizam za sanaciju i likvidaciju banaka još nismo e, dogovorili i postigli. Mogu vam dati tri glavna razloga za to. E, sistem upravljanja u vijeću je vrlo kompliciran e, potreba nam je doista jedinstveni fond i bank, sa bankama se mora moći postupati neovisno tome u kojoj zemlji se nalaze e, mi želimo naći, postići sporazum prije europskih izbora E, a zato je potreban ambiciozni mandat. E, možete li nam kad dobijete taj mandat, tek onda će se moći početi sa pregovorima. Kao drugo, ne slažemo se sa e, postizanjem međudržavnog sporazuma. U svakom slučaju on mora biti samo nadopuna te uredbe. Možete li E, potvrditi ono što je e, izrečeno na trijalogu da se taj međuvladin sporazum neće e, dovršiti prije nego što nađemo zajedničko rješenje za taj zajednički mehanizam za sanaciju i rezoluciju banaka i likvidaciju banaka. Hvala gospođo Wortman na ovom pitanju. Istina je da mi u Grčkoj imamo doista velike ambicije i da smo dosta toga i postigli. Zapravo smo e, postigli 80%, e, napredovali smo 80% na tom putu prema e, stabilnosti i prema postizanju onoga što smo si zacrtali. Sad što se tiče bankovne unije, E, mi smo izvukli pouke iz krize, tako da se potpuno slažemo e, u većini stvari. Možda se razlikuju naše mišljenja o metodama kako doći do ciljeva, međutim što se ciljeva tiče potpuno se slažemo. E, mi smo krenuli najmanje rizičnim e, u pravnom smislu putem prema e, postizanju tog cilja. Naravno, postoje razlike i potrebno je međusobno razumijevanje da bismo napredovali u tom procesu. Nije važno samo doći do Itake, nego je i put do Itake važan. Ja dijelim taj to stajalište i E, mogu reći da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da e, postignemo taj rezultat e, kako bismo dakle postigli taj zajednički cilj ali mislim da dijelimo stajalište da je od bitne važnosti da postignemo taj sporazum jer eurozona bez snažne bankovne unije neće biti potpuna E, također sam postavila vrlo konkretno pitanje. Možete li potvrditi da e, ECOFIN neće dovršiti međuvladin sporazum prije nego što se postigne sporazum između vijeća i parlamenta? Ne mogu potvrditi. Ne mogu to potvrditi. Jer o tome moram raspraviti sa mojim kolegama na vijeću. Dobro, e, sada u ime e, kluba zastupnika SID riječ ima Elisa Ferrera. E, ja se nadovezujem na ovo što je rekla kolegica Wortman. Mi smo svi potpuno ujedinjeni u tom pogledu u ovom parlamentu. Vaš posljednji komentar E, me ozbiljno iznenadio jer mi smo inter, informirani u kontekstu trijaloga da bi se e, taj međuvladin sporazum da neće biti dovršen prije nego što mi dovršimo e, pregovore o jedinstvenom mehanizmu za sanaciju i likvidaciju banaka mi imamo potporu pravnih službi svih institucija u ovom pogledu. Dakle, molim vas da provjerite e, da li e, da to provjerite. Spomenuto je da, e, da već je rečeno parlament želi sporazum, ali ne bilo kakav sporazum i želimo da se postigne dobar sporazum. Ako E, ovaj saziv parlamenta e, dovršimo bez postizanja prav e, dobre scheme za sanaciju likvidaciju banaka to će imati ozbiljne posljedice jer u tom slučaju se može dogoditi da ako se proglasi da je banka u problemama, problemima, onda moramo imati e, metode i sustave za e, ono što slijedi nakon toga. E, 29. imamo ponovo trijalog. Možemo li očekivati da će barem neki elementi e, pozicije vijeća da će postojati tu prostora, manevarskog prostora e, za pregovore s parlamentom i za približavanje sa stajalište, stajalištu parlamenta. E, predstavnici e, grčkog predsjedništva će dakle morati pregovarati sa parlamentom i moramo moći prevazići taj jaz između naših stajališta a nema naznaka da vijeće ima da je vijeće spremno iti malo e, korigirati svoje stajalište kao što znate međuvladino e, međuvladin sporazum nije u nadležnosti ekofina grčki pregovarači imaju mandat e, za pregovaranje sa vama i za iznalaženje rješenja, ali u ovoj fazi ja ne mogu e, verificirati, potvrditi da ćemo ne mogu vam dati e, potpuno siguran odgovor na pitanje koje ste postavili. Predlažem da budemo fleksibilni i da nastojimo naći kompromis. Posljednja stvar koju e, svi mi želimo je e, nedovoljno solidna pravna osnova. Dakle, e, nađimo zajedničko, u duhu, u fleksibilnom duhu moramo naći zajednička stajališta, zajedničke, ono što je zajedničko u našim stajalištima. Inače nećemo postići ništa. Moram reći, reći e, da e, sam sačula nekoliko dobrih formulacija koje su mi se svidjele. Dakle, ne formirati unapred nikakva stajališta i biti fleksibilan. E, to je E, pozicija koja je negdje na pola puta između pozicije parlamenta i pozicije vijeća, a ne 99% blisko poziciji vijeća, što e, mi se čini dobro. A sada gospodin Klinc. Gospodine ministre, vi ste jako mnogo postigli za svoju zemlju, a to je dobro i za Grčku i za Europu, na tome vam želim čestitati. Međutim, e, hoće li se taj razvoj pokazati održivim e, da morate u svojoj zemlji stvoriti uvjete e, za investitore iz inozemstva kako bi oni bili spremni e, ulagati svoj novac u Grčku. Te atraktivne atraktivne uvjete ja još ne vidim. Dakle, i dalje se žali, postoje pritužbe na preveliku birokraciju, na sporost donošenja odluka i da e, postoji, da se moraju neophodno, e, da su neophodna neka korisna plaćanja, ću ih tako, kako bi se e, postigle neke odluke. Dakle, borba protiv korupcije E, je nešto neophodno kako bi se u buduće postigao neki napredak. Hvala gospodine Klinc. Ja ću vam na ovo pitanje odgovoriti kao grčki ministar financija, a ne kao predsjednik Ekofina. Ponekad ljudi kažu da je Grčka učinila dovoljno na fiskalnoj strani, ali nedovoljno na strukturnoj strani. To nije točno. Od početka krize Grčka je bila zaista š, e, e, šampion što se tiče strukturnih reformi. E, u pogledu liberalizacije e, tržišta e, na korist e, potrošača što se tiče zapošljavanja mi smo dovršili oko 70% neophodnih strukturnih reformi a to se odražava ogromnim smanjenjem troškova za troškova rada Dakle, Grčka je postala konkurentna što se tiče troškova e, radne snage. Mi smo e, tu konkurentnost bili izgubili, međutim u četiri godine smo uspjeli ponovo postati konkurentni u tom pogledu. E, Dakle, olakšali smo e, situaciju za strane investitore, smanjili smo birokraciju, umjesto e, birokracije mi sad e, prostiramo crveni tepih pred one koji su spremni ulagati u Grčku. Smanjili smo birokraciju i smanjili smo veličinu javnog sektora broj e, javnih e, službenika je samo dvije trećine od onoga što je bio, e, koliki je bio 2009. Dakle, imamo efikasniju, učinkovitiju državu. Međutim, prihvaćam vaše stajalište da se u buduće mora napraviti još više. Hvala lijepa, sviđa mi se ovo što ste rekli da prostrijete crveni tepih umjesto birokracije, birokratskog opterećenja. Sada u ime kluba zastupnika ECR-a riječ ima Ashley Fox. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala gospodine ministre na vašoj prezentaciji. E, vaša zemlja je primila 110 milijardi eura e, bailouta 2010. i još 2012. dodatnih, dodatna sredstva usprkos E, ogromnim, tim ogromnim sredstvima imate 1,4 milijuna nezaposlenih i 58% mladih je nezaposleno. To je iskreno rečeno za prepašćujuća brojka. E, mogu li vas pitati na temelju čega vi takve brojke e, interpretirate kao uspjeh, odnosno smatrate uspjehom? Hvala vam gospodine Fox e, i na to pitanje ću odgovoriti kao ministar financija Grčke. E, nažalost, ekonomija nije kao kvantna fizika. Ponekad je potrebno vrijeme. E, kao što sam već rekao, brojke su se popravile. Eliminirali smo dva uzroka krize, a to je proračunski deficit i trgovinski deficit, ali kao što znate u ekonomiji od trenutka e, kad se brojke počnu popravljati do e, trenutka kad počne padati nezaposlenost i kad ljudi osjete poboljšanje svog života mora proći neko vrijeme. Sad smo na toj kritičnoj točki E, potrebna nam je pomoć Europskog parlamenta i naših socijalnih partnera i potrebno nam da ljudi shvate da smo na pravom putu, ali rezultate ne možemo postići preko noći. Sad smo upravo na točki gdje smo prešli 80% puta i sad nam je potrebno razumijevanje i strpljenje da bismo prešli preostalih 20%. Situacija se po popravlja i to brzo. E, nezaposlenost je već pala, vrlo malo, ali je pala. Devet industrijskih sektora e, ima e, veće zapošljavanje u posljednjem kvartalu, dakle otvaraju se nova radna mjesta u posljednjem kvartalu. E, bilo bi mi e, drago kad bi vam mogao reći još bolje, kad bi imao još bolje vijesti za, za objaviti. Međutim, e, na kraju našeg predsjedništva ću vam moći dati još povoljnije brojke. Iza sebe imamo šest godina recesije, a ova godina će biti prva godina kada ćemo imati konačno ponovo gospodarski rast. Hvala lijepa. Hvala. Naravno, situacija u Grčkoj je vrlo zanimljiva, ali posjećam članove da smo u prvom redu ovdje da bismo razmijenili mišljenja e, sa gospodinom ministrom kao u njegovoj funkciji predsjednika Ekofina. A sada riječ ima Filip Lambec u ime e, zelenih. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Naravno, teško je odoljeti iskušenju da se e, postavljaju i pitanja u vezi sa samom Grčkom. Gospodine ministre, rekli ste da ekonomija nije baš e, egzaktna znanost. Vi e, niste fizičar, ali e, trebali biste znati da kvantna fizika je upravo onaj dio fizike koji također nije kvantna znanost, egzaktna znanost. Ekonomisti govore da ekonomija nije egzaktna znanost onda kad su u krivu, ali kad pokušavaju nametnuti svoju e, politiku narodima onda tvrde da jest egzaktna znanost više od polovica vašeg stanovništva se neće složiti s vama e, da ste e, postigli uspjehe u Grčkoj. Sada bih htio govoriti o pitanju poreza. E, mi bismo svi htjeli postići velike uspjehe na tom području međutim e, ja sumnjam u vaše tvrdnje da na tom području e, postižete uspjehe ja moram reći da me iznenadio nedostatak napretka što se tiče e, oporezivanja ne samo u Europi nego u vašoj zemlji. Vaši klijenti, dakle vaša stranka i dakle općenito govoreći e, više klase u Grčkoj i dalje nisu adekvatno opore, e, ne moraju plaćati adekvatne poreze. E, ponovo i na to pitanje ću odgovoriti kao e, ministar financija, ne kao kvantni fizičar, nego skromni ekonomista. Što se tiče oporezivanja, mi smo ove godine postigli ogroman napredak. Usvojili smo zakone, e, zatvorili smo rupe u zakonima i po prvi put od 2001. smo nadišli postavljene ciljeve i za 3% više smo e, imali e, smo e, ukupno sredstava imali u državnoj kasi od poreza nego što smo si postavili cilj. Mi smo usvojili vrlo moderne zakone i tu smo spremni surađivati sa Europskim parlamentom kako bismo se borili protiv iz, poreznih prevara i izbjegavanja poreza jer erozija e, e, u oporezivanju je ono što je problem u cijeloj Europi i mi radimo na tome. E, ali što je sa pravednošću u oporezivanju? Jedna je stvar imati ukupnu svotu od poreza koja je dovoljna, jedna je stvar usvojiti zakone, a druga je stvar primjenjivati ih. I druga je stvar donijeti zakone koji su pravedni prema e, stanovništvu, a tu ja imam svoje sumnje. Možemo li biti sigurni da e, oni koji imaju e, puno u Grčkoj snose najveći dio tereta? Mi smo uveli vrlo stroge mjere kako bismo poboljšali E, oporezivanje, sustav, e, porezni sustav. E, izbjegavanje poreza je rezultat dviju vjerojatnosti. Vjerojatnost da ćete biti uhvaćeni i vjerojatnost da ćete biti kažnjeni. Mi smo te dvije vjerojatnosti povećali, maksimirali. Zaposlili smo veliki dio poreznih revizora što se tiče E, kažnjavanja pogledajte koliki je broj Grka iza rešetaka zbog e, toga. Pogledajte koliko je bogatih ljudi iza rešetaka u Grčkoj upravo zbog te poreza. Sada u ime kluba zastupnika GUE Nikolas Šuklis. U posljednje vrijeme e, se grčku vladu zasipa pohvalama zbog njezinih uspjeha. E, sami ste govorili o e, nezaposlenosti, imam konkretno, jedno konkretno pitanje. Oli Ren je prije nekoliko dana to također rekao e, kad je imao problema odgovoriti na naša pitanja, onda je uvijek rekao da je e, problem u znanosti. Međutim, jedan skromni e, ekonomist kao što je Oli Ren Dakle, grčki narod i grčke banke su morale same snositi cijeli tere. Dakle, jedno konkretne, konkretno pitanje što se tiče prioriteta vašeg predsjedništva u vezi sa nadzorom banaka. Mi znamo da su da je nadzor da, da se od banaka traži 8% e, da banke moraju imati 8% sredstava od e, kapit, e, mora biti pokriveno s kapitalom 8%. Međutim, manja i srednja poduzeća od grčkih banaka ne mogu dobiti kredite. Možete li reći šta o tome? Najprije, grčki narod se dosta žrtvovao prošao je kroz tešku situaciju ovih posljednjih nekoliko godina i možemo reći da se situacija značajno poboljšala od 2010. godine. Svi pokazatelji nam ukazuju na to da će se to poboljšanje i nastaviti e, sada nakon što smo godinama svjedočili povećanju e, stope nezaposlenosti i smanjenju plaća ali moram naglasiti činjenicu da su naši europski partneri zaista bili solidarni, kao što je to rekao i gospodin Fox. Mi smo imali pravo na e, kredit e, nulte stope od 240 miliona eura, a procenat srednji procenat onog što Grčka plaća iznosi otprilike 2%, što znači da imamo dobre uvjete e, kreditiranja, imamo kredit na 30 godina i kada smo završili pregovore s trojkom, e, započeli smo raspravu u kojoj tražimo da se zaista smanji grčki dug. E, na sastanku 28.11.2011. godine smo govorili o pravnoj osnovi na kojoj se temeljimo kako bi naši partneri i mi razgovarali o daljem smanjenju grčkog duga. No, ipak ne smijemo zaboraviti da poboljšanje odnosa e, duga i BDP-a je veoma dobro. E, poboljšanje je zaista zadovoljavajuće. Moramo se u Europi boriti za jednu cjelovitu bankovnu uniju i za financiranje od strane e, Europske banke, financiranje malih i srednjih poduzeća. Ne smijemo se okretati unazad, moramo gledati e, ka budućnosti i zapravo budućnost je prilično svjetla. E, to govorim u ime tog grčkog naroda koji se žrtvovao i koji je uspio izbrisati posljedice krize. Ja nisam pesimist kao što ste i vi što se tiče budućnosti Grčke i Grka. E, ta budućnost je mnogo bolja nego što vi to mislite. I da, zabrko riječi o bankama. Mislim da je sasvim jasno da se na e, isti način sve banke trebaju tretirati. Mi se borimo za to da uvjeti koji se nameću bankama budu isti u svim državama članicama. To sam rekao i jutros, a isto tako sam to rekao i pred grčkim parlamentom kao što sam to rekao i pred ovim europskim parlamentom. Kada mi je postavljeno to pitanje, ja sam rekao da ti uvjeti moraju biti isti svugdje, ne samo što se tiče jamstava, već isto tako i što se tiče kapitala. U redu, hvala. Gospodin Terio. Hvala. Evo, ako mi dozvolite, ja bih se htio nadovezati na teme koje su otvorili prethodni govornici. Grčka je zaista uvela određene izmjene, velike izmjene, ali usprkos tim izmjenama državni dug iznosi e, 18 milijardi eura, što znači da je to viša suma u odnosu na prošlu godinu. E, došlo je do povećanja e, od 303 do 320 milijardi za samo jednu godinu, što odgovara 10% BDP-a. Za dvije godine Grčka treba e, otplatiti 45,5 milijardi svog duga. Na koji način će Grčka to moći izvesti? koja su je sredstva na raspolaganju. E, moja zemlja, Finska i naš ministar je već rekao da smo spremni sudjelovati u ovom elanu solidarnosti. Ukoliko vam je potreb, jer smatramo da vam je potrebno iskazati solidarnost možda više nego drugim državama članicama. Samo ako mogu unijeti par e, prepravki, e, državni dug je 321, a ne 318 milijardi, kao što ste vi to rekli. A zapravo je taj dug smanjen e, i tu postoji objašnjenje za ono što ste vi rekli. Mogli bismo reći da se povećao dug, ali mi smo vršili dokapitalizaciju banaka i uložili 41 milijardu za dokapitalizaciju banaka. I to je novac kojeg ćemo povratiti kasnije e, kada Grčka počne s privatiziranjem svih tih banaka. Dakle, situacija je nešto bolja nego što se čini ako zaista detaljno sagledate stanje stvari. E, mi bi naravno htjeli da naši partneri nam pomažu i to kroz razgovore, kroz pregovore koji se temelje na odluci Euroskupine iz 11. E, mjeseca 2011. 2012. godine u kojoj se govori o tome na koji način učiniti e, grčki dug održivim. Postoje e, preporuka prema kojima bi se trebalo dalje smanjivati kametne stope, da bi se trebalo raditi na amortizaciji plaćanja, da bi se trebalo pa koristiti sredstva iz Europskog fonda za transakcije, ali e, mislim da postoje i neka druga rješenja. Mislim da trebamo zapravo e, držati oči, otvorenima i biti spremni e, kako bi radili na smanjenju ovog duga. Trebamo biti spremni da stavimo sve karte na stol, da prihvatimo sve dobre ideje koje će biti od koristi i za Grčku i za njezine europske partnere. Hvala. Uh, Ste vi nešto još htjeli ponovno postaviti? Evo, gospodina Martin je htio uzeti riječ. Kao predstavnik e, grčkog, e, predsjedništva, koja je vaša pozicija u vezi sa predstojećom strukturnom reformom bankovnog sektora? E, u vezi sa prijedlogom komisije koji je već nekoliko puta odgođen. Zapravo mi još uvijek čekamo to izvješće i ukoliko ne griješim, mislim da će se o njemu raspravljati na kraju predsjedništva. Komisija će dati prijedlog kojeg će objaviti krajem mjeseca i nakon toga će to biti izneseno na sastanku Ekofina. Moje pitanje se nije odnosilo na postupak, nego me zanima vaše stajalište, vaša pozicija. I haven't seen the report yet. Ali ja to izvješće još nisam ne vidio. Dakle, čekam prijedlog komisije. Ja jesam vidio izvješće u tisku, ali zapravo nisam sve detaljno pregledao. Ja sam vas pitao da mi kažete svoju poziciju na temelju onoga što se moglo pročitati u, medijima, a to je već bilo vrlo prilično konkretno. Općenito govoreći što se tiče prijedloga za banke, ja smatram da nam je potreban jedan solidan e, bankovni sustav i da banke trebaju poduzeti sve nužne mjere kako bismo izbjegli rizike s kojima smo se suočavali ranije. Mi jasno znamo što se dešavalo ranije, što znači da smo sada dosta pametniji i znamo zbog čega je došlo do ove krize i mnogo bolje razumijemo situaciju sada, naročito što se tiče deficita tekućeg računa e, i e, također suficit ta tekućeg računa na sjeveru Europe. Znamo kakva je situacija sa kretanjem kapitala i mislim da moramo biti oprezni, ali ipak sačekajmo dok nam komisija učini dostupnim ovo izvješće. gospodine ministre, moram vam nešto reći. O, način e, kako vi argumentirate govori o, tome da nemate pojma e, kad ja u Austriji izađem na ulicu i tjednima razgovaram sa građanima. Još nijednom nisam sreo građanina u Austriji koji nema pojma u toj mjeri u kojoj vi nemate pojma. E, važne nevladine organizacije govore da je 90% ukupnog problema sa našim bankovnim sustavom još ne rješeno. E, e, to je jedna e, tema od, e, od velike važnosti. Zar se, e, nemojte se čuditi ako je raspoloženje prema Grčkoj i predstavnicima Grčke tako kakvo je, ako vi kao predstavnik svoje zemlje sada pokazujete da doista pojma nemate o toj tematici, onda e, se ne mora, ne smijete čuditi e, što su e, takva, takvi stavovi prema Grčkoj i prema vama. Kao ekonomist, čak i kao netko tko je radio u banci, ja vrlo dobro poznajem probleme banaka, ja predsjedavam ekofinom i kao takav najprije moram vidjeti izvješće komisije. Ukoliko želite možemo razgovarati o američkom stajalištu, ne stavite karte na stol. E, molim vas, pustite ministra da odgovori na postavljeno pitanje. Dakle, ja ovdje ne govorim niti kao ekonomist, niti kao bankar, već kao predsjednik Ekofina, što znači da zaista moram prvo vidjeti izvješće, službeno izvješće, ne ono o čemu se govorilo u tisku, već e, službeno izvješće kako bi mogli razgovarati o tom izvješću. Inače bismo mogli na teoretski način e, razgovarati o tome e, kako se baviti komercijalnim bankama, kako imati različite odnose kapitala za dobru trgovinu i tako dalje, ali to je sve teorija. Mi najprije moramo imati to izvješće kako bismo zaista mogli procijeniti situaciju. Budite strpljivi. Uh, now for the EPP, uh, Werner Langen. Za EPP, gospodin Langen. Hvala lijepa gospodine ministre. Ovdje svatko može reći svoje mišljenje, ali nemojte sve e, doslovno shvaćati e, ovo što je kolega prethodno upravo rekao uopće ne odražava mišljenje većine. Dakle, nemojte obraćati pažnju na to. Ono što ja želim reći je da je grčka vlada zaista uložila ogromne napore, u to zaista nema sumnje. Redovito čitam grčke novine i e, vidim da se odvija cijeli niz sudskih procesa zbog utaje poreza, zbog poreznih e, e, e, prevara i doista se vidi da se radi na strukturnim reformama i to želim podvući vi naravno ne možete kao predsjednik, e, kao predsjedništvo vijeća vi ne možete unaprijed znati hoće li vijeće e, podržati vaša stajališta. Vi morate, naravno, sve što se događa mora se događati na temelju jedne solidne pravne osnove. Tu imate potpuno pravo. E, Grčka se nalazi na jednom teškom putu, ali ako e, inzistiramo na tome da su odluke vijeća pod litavskim predsjedništvom e, kao što neki kolege sada zagovaraju da se jednostavno e, Zanemare pravna osnova je da se ide bez obzira na sve dalje. Ja smatram da ste potpuno u pravu kada to odbijate. E, ako se sredstva poreznih obveznika moraju potrebiti da bi se formirao taj fond, e, onda u nekim državama postoje ustavne prepreke da se to rješenje usvoji. E, a takva rješenja se ne mogu naći u cajtnotu kad e, ako se ne, ne uspije naći rješenje za bankovnu uniju e, zato što nisu se stekli preduvjeti onda se nisu stekli preduvjeti Well, thank you, Mr. Uh, I fully agree as, uh, Zahvaljujem, gospodine Langen. Ja se u potpunosti slažem s ovim što ste vi rekli, kao što ste to mogli pretpostaviti. Ja zapravo pokušavam biti razuman čovjek. I znam kako je stajalište i parlamenta i vijeća u čijem radu sudjelujem i zaista pokušavamo raditi na najbolji mogući način i postići najbolje rezultate. Kao što ste i vi rekli, mi moramo imati jedan zdrav pravni temelj. Ne smijemo prouzrokovati ustavnu krizu u zemljama članicama ukoliko ta pravna osnova ne bude bila dovoljno stabilna. To je ono što želimo izbjeći. I mogao bi ovdje govoriti sada o nekim e, idejama i teorijama, ali mislim da to zapravo nije ispravan način. Moramo imati bolje zajedničko razumijevanje i Europski parlament naravno sudjeluje u e, radu i vijeća i ja ću uvijek biti na raspolaganju ukoliko želite da dođem pred parlament i kažem e, kakav napredak smo postigli, ali budite budite e, strpljivi i sačekajte dok zaista postignemo taj napredak, a vi ćete naravno sudjelovati u svemu tome. Hvala. Što se tiče samog sadržaja, gospodin Vertman Kohl u ime EPP-a. Gospođa. Zahvaljujem. Ja zapravo mjeram gospođu Danutu Hupner kolegicu iz Poljske, iz kluba zastupnika EVP i koja nije mogla prisustvovati ovom sastanku. Imam ovdje pitanje. Kada sagledamo prioritete ECOFINA za vrijeme grčkog predsjedništva, onda nam se čini da zapravo ovdje se ne govori o instrumentu za olakšavanje e, uplate i bilance plaćanja. E, to ne znamo kako se može uskladiti sa jedinstvenim e, mekanizmom za e, sanaciju i likvidaciju banaka i htjeli bismo znati kakvo je stajalište samog vijeća. Vi se usredotočavate na ovaj dug, ali mislimo da je ključno ne zaboraviti ovaj bitan dosje financijske pomoći državama koje nisu članice Europske unije. Ukoliko već govorimo o bankovnoj uniji, onda mislimo da bi trebalo napraviti sustav fiskalnog backstopa za ove zemlje e, i također moramo nastaviti stres testove kao E, metodu procjene kvalitete, a također trebamo omogućiti državama članicama da imaju pristup ovom e, mehanizmu SRM, a zemlje koje nisu države članice Europske unije će imati jedino pristup e, sada već sustavu koji više nije na snazi vezanim uz bilancu plaćanja, dakle su zastarjelom sustavu. To nije ispravno. Mislite li da ćete moći napredovati za vrijeme vaše našeg predsjedništva na ovom dosjeu. Kad sagledamo ovaj dosje, Mi zapravo, to nije svrstano među prioritete, ali naravno o tome ćemo također raspravljati i e, znamo da je to promovirano i za vrijeme e, latvijskog litvanskog predsjedništva. Da, jako je teško postići nešto za što je nužna jednoglasnost. U ime kluba zastupnika SND imamo zastupnika Luan Engdok. Zahvaljujem. Gospodine ministre, drago mi je što ćemo se uskoro vidjeti čak i u Ateni na sastanku, na sljedećem sastanku. E, mi danas imamo e, središnju banku koja je uspostavila program NTEM koji je poznata pod imenom Učinak Dragi. I zapravo sada imamo nešto vjerodostojniju restrukturiranje duga koje je primijenjeno u Portugalu. U Financial Timesu sam pročitao, a u vezi toga je i gospođa Lagarde iz FMI-a e, predložila iz MMF-a je predložila novo restrukturiranje duga u Grčkoj i da bi se o tom pitanju trebalo razgovarati sa drugim e, vjerovnicima kao i sa Europskom središnjom bankom. Ja zapravo se pitam niste li vi pitali to vijeće jer vas je strah da gospodin Šebelov vam kaže ne. Uz ovaj mekanizam financijske pomoći i zahvaljujući metodi Europske zajednice želim vas e, pitati mislite li vi kada bi se uspostavila demokratska metoda u kontroli mekanizma pomoći zemljama koje su u teškoćama, da li bi to moglo se onda staviti na stol e, vijeća, a da se ne plašimo da neka od zemalja odbije taj predlog, jer se zaista radi o vrlo interesantnom predlogu. on the Kad je riječ o prvom pitanju, kao što znate, u dvije skupine smo raspravljali o tome, o financiranju grčkog programa, tako da to uopće nije bilo pitanje da je netko nešto nekome predložio, već se o tome raspravljalo na sastanku vijeća. Tako da smo došli do dogovora da pod određenim uvjetima će biti poduzene određene mjere kako bi se smanjio dodatno grčki dug. Tako da nisam baš to rekao. Dakle, već se prije o tome raspravljalo na sastanku vijeća. A sada kad je riječ o trojci, znate da komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu o e, zemljama koje su u programu i ja sam svom parlamentu u Grčkoj podnio izvješće o tome kako se razvija situacija. I ja bih bio vrlo sretan čuti još neke dodatne prijedloge o tome kako dodatno poboljšati rad i bolje pomoći e, s našim sugrađanima. E, pred parlamentom sam jasno rekao, iznio svoje stanovište o tome što se dogodilo u Grčkoj, o suradnji sa Trojkom. E, možete pročitati moj odgovor Europskom parlamentu i moje objašnjenje onome što je pošlo krivim putem, što je dobro bilo i kakva je situacija sada. no e, ponekad je potrebno učiti svojih pogrešaka i važno je kako se postaviti prema budućnosti. Sada smo bolji nego što smo bili ranije jer smo izvukli pouke iz e, svojih pogrešaka i kao što znate e, zemlje koje su u programu, osobito Grčka, bilježi jako brz napredak na svim frontovima, strukturnim, fiskalnim, tekućim računima, konkurentnosti, na svemu. Tako da mogu reći da sve u svemu, ne slažemo se mi uvijek s trojkom. Postoje neke mjere koje su bolje uspjele, koje su bolje provedene od drugih. U nekim oblastima smo prekoračili e, zadane ciljeve, na primjer što se tiče porezni, e, mjera porezne politike. Evo, otišli smo čak godinu dana ispred e, zacranih ciljeva, a u drugim nekim poljima kaskamo. Dakle, ali sve u svemu situacija se jako poboljšala i to je od velikog značaja. Naravno, svakako od vas i od sviju smo spremni poslušati prijedloge o tome kako poboljšati radi e, rad i situaciju, no svakako komisija je ta koja podnosi izvješće Europskom parlamentu a mi koji, mi, mi koji ponosimo izvješće grškom mi ponosimo izvješće grškom parlamentu drugi kolege drugi parlamentima tako da e, smo dali dovoljno informacija o situaciji Hvala, ali možete li nam reći malo više o onome o čemu se raspravljalo na sastanku vijeća, o restrukturiranju, o e, smanjenju duga? Hvala. Na dva sastanka euro skupine smo došli do određenih zaključaka. Dakle, ukoliko e, Grčka dođe do primarnog e, viška i ako drugi programi budu išli pravim putem, onda ćemo razmotriti e, kako dodatno smanjiti grčki dug. I ovdje ja odgovaram kao grčki ministar financija, a ne kao predsjednik Ekofina. Najviše hvala. A sada u ime Evropskih pučana Vrdi Krecer. Rudi. Gospodine ministre, kao što vidite rasprava će nastaviti u Ateni i smatram da je jako važno da članovi našeg odbora vide izvješće, koji su vidjeli izvješće trojke i da o tome rasprave u Ateni. E, izazovi su veliki, jako veliki i važno je da se s tim svim upoznaju naši kolege i da to bude uvršteno u naše izvješće. Evo imam nekoliko opaski ministre i nekoliko pitanja. Dakle, jako je važno na popis prioriteta upisati financiranje stvarno, stvarne, realne gospodarstva. Dakle, ne pati s problema samo naša zemlja, već i cijeli jug Europe. Tako da vas molim da na popis svojih prioriteta uvrstite dvije uredbe koje će biti jako brzo e, stavljene na glasovanje u našem odboru glede e, alternativnog financiranja. Dakle, gospodine ministre, znate da postoje određeni mehanizmi unutar Europske unije, poput, e, kao što postoji i u i američkim državama. Dakle, kako vi percipirate to sve kako mislite da to može doprinijeti poboljšanju financiranja, bilo da se radi o e, dugoročnim projektima, bilo da se radi o srednjim malim poduzećima. Evo još jedno pitanje, ministre. Govoreno je o javnom dugu Grčkoj. To, se, to je tema na kojoj drži veliki pritisak, no to je isto tako i europski problem. U svojstvu predsjednika Ekofina imate li namjeru dublje se pozabaviti pitanjem borbe protiv javnog duga? Naime, Europa usprkos svojoj e, svoj dinamici u kojoj i svim silnim talentima na raspolaganju ne uspjeva prevrnuti situaciju, stanje stvari, a jedan od glavnih problema je javni dug. Eto, imate li kakvih ideja po tom e, pitanju? Hvala, gospođo Kratica. E, ja bih rekao da je odgovor na to pitanje od ključnog značaja. Mi nastojimo doći do sredstava, konkretnih sredstava. Vi znate kako stvari stoje s tim. Mi smo upotrijebili sredstva za E, jamstva, dakle sva ona sredstva na koja smo imali pravo posredstvom e, europskih fondova, nastavili smo e, davati pozajmice srednjim malim poduzećima, isto tako i financirati velike projekte, a to se sve radi uz sudjelovanje stranih banaka. Mi stvaramo jedan institut, institut za raz, za gospodarski raz koji će E, financijski da doprinositi stvaranju održivih poduzeća i dovlačiti sredstva iz stranih tržišta, a ne uzimati e, grčke, grčke Grška financijska sredstva. Dakle, mi smo sad e, stvorili e, solidan, odnosno želimo stvoriti financijski, solidan financijski bankovni sektor sektor, jer ukoliko toga ne budemo imali, onda će povjerenje nestati. To želimo upravo stvoriti posredstvom bankovne unije kako bi e, bankovna E, bankovni sektor bio čvrst u Europi. A zatim na vaš pitanje koje se odnosi ne samo na Grčku nego i na ostatak Europe, evo jutro sam rekao, a i ponavljam, e, da je najsigurnije da one države koje sudjeluju u programu i koje imaju problema, e, najveći, izazov je da ih vratimo na put gospodarskog rasta. To je najveći problem i najvažniji cilj. Sve ostalo je sekundarno i to je naš apsolutni prioritet. Privatizacije igraju u ovome važnu ulogu. Grčka je država u kojoj e, javni sektor raspolaže brojnim dobrima, ako to uzmamo, poredimo e, sa BDP-om, e, s razmjerom drugim državama, dakle to, je, to predstavlja veliki udio naših resursa i možda iz toga možemo povući neke ideje. Eto, to su neki neke ideje i e, možemo pokrenuti raspravu koja može doprinijeti učušćivanju Europe. Hvala sada e, za socijaliste i demokrate. Ani Podimata. Dobar dan, želim dobrodošlicu, gospod ministre. Želim eh, se nadovezati na vašu zadnju primjedbu. Dakle, rekli ste da je najbolji način da se osigura eh, održivost eh, duga jeste gospodarski razlog. Dakle, to se odnosi ne samo na grčki dug, dakle, treba zajamčiti održivost, dakle, odnosno mogućnost isplaćivanja, otplaćivanja tog duga, i tu je čitava ta rasprava o e, smanjenju dugova. To je sve nešto što e, je kontraproduktivno. Trebalo bi napraviti nešto kako bi se dovela okončala ta javna rasprava. Trebali bismo jednostavno ponovno uspostaviti kontakt s gospodarskim rastom i najbolje i, dakle, trebamo preći s riječi na dijela ist i prestati sa naklapanjima. Dakle, koji su prioriteti među prioritetima grčkog predsjedništva. Evo prije godinu i pol dana e, pakt e, za gospodarski rast je izglasan prije godinu i pol dana, no to i dalje stoji u nekoj ladici, to je zaboravljeno. Imate li kakvih ideja da se to vrati? ponovo pokrene. Zatim pokrenuli, spomenuli ste trojku. Ja bih želio da biti malo preciznija e, o svim onim elementima koji se odnose na odgovornost tog mehanizma. Postoje rezolucije u Europskom parlamentu e, koje se odnose na priključenje država članica onome što se zove europski semestar. Kao što znate, postoje određene iznimke za četiri države koje su uključene u programu. Dakle, kakva je situacija što se tiče proračunskog i strukturnog, kako stoji situacija s europskim semestrom, da li se o tome može otvoreno raspravljati, javno, mogu li se neke stvari izmijeniti, jednostavno kako stoje stvari s tim u vezi? Mislite li da je to prijedlog koji vrijedi analizirati? Htjela bih čuti vaše mišljenje. Konačno, e, od 11 država koje su preuzele obveze posredstvom e, pojačane suradnje, na porez na financijske transakcije, rasprave u vijeću ne napreduju baš nekim brzim ritmom i Europski parlament bi htio da se dođe do sporazuma prije izbora, evo, mog pitanja, dakle u kojoj mjeri ste spremni raditi na e, napredku te rasprave kako bismo došli do odluke prije europskih izbora u travnju. Hvala najljepša, gospođo Patimata. Postavili ste brojna pitanja, nastoja ću odgovoriti na njih. Najprije govorimo o gospodarskom rastu. Ne bismo mogli govoriti o gospodarskom rastu da e, nisu poduzete nužne mjere da se ponovo osovi na noge naša država i da se uspostavi ravnoteža. Naime, kako uopće možemo govoriti o gospodarskom rastu u državi koja ima e, primarni deficit i e, i e, bilancu plaćanja e, koji su ogromni. Dakle, mi smo ponovno uspostavili ravnotežu ako ona nije dovoljna, ali uspostavit ćemo zadovoljavajuću ravnotežu kad se vrate likvidnosti na grčko tržište i na to smo se usredotočili u potpunosti u ovom trenutku. U narednom razdoblju grčka vlada će iznijeti program o, za gospodarski rast e, za naredno desetljeće i tu će dakle, za, u narodnom desetogodišnjem e, razdoblju biti analizirano to koji će sektori biti e, glavni dionici tog procesa kako bismo pokazali cijeloj Europi da žrtva Grka nije bila uzaludna i da će do narednih deset godina, da će za deset godina grčko gospodarstvo biti u potpunosti izmijenjeno, da će biti održivo, da će imati e, ritam gospodarskog rasta puno veći, realniji i da to neće biti više zasnovano, utemeljeno na državnim poduzećima, već da će biti otvorenije i zasnovano na e, ljudskim resursima. I pitanje održivosti duga je važno pitanje. Slažem se potpuno s vama kad kažete da sve te rasprave da ne služe bog zna čemu. Mi smo unutar Euroskupine rasprave o tome i postoji pravni temelj i raspravljamo o tome i djelovat ćemo u pravom trenutku, a to će biti kada budemo raspravljali sa trojkom, e, s trojkom smo raspravljali na zadnjem sastanku, da vidimo kako provesti taj memorandum iz 2012. godine. Evo, nemamo što dodatno reći, ali potpuno se slažem s vama i smatram kao vi da je rasprava koja se vodi u javnosti o tome da nanosi samo štetu. A što se tiče odgovornosti E, i uključenja u europski semestar, slažem se s ovim rednom treba to razmotriti. Mi e, smo u okviru, takvom okviru da ukoliko postoji neke ideje, neke mogućnosti da se poboljša taj okvir, onda smo mi spremni saslušati to i razmotriti to. A kad je riječ o porezu na financijske transakcije posredstvom e, pojačane suradnje između 11 navednih pitanja, mi nastojimo izvući ona ključna pitanja koja je temelj, koja su, koji su parametri u pitanju. Pitanje to još nije u potpunosti e, sazrilo, ali kad dođe trenutak raspravit ćemo o tome na sastanku Ekofina. Hvala. Najbolje hvala. Evo došli smo do kraja vremena koje nam je dodijeljeno bilo. Dakle, kao što sam predvidjela, nemamo, nikak, e, nemamo vremena za dodatna pitanja, ispričavam se. Vama najviše hvala na e, svim odgovorima e, koje ste nam pružili u vašoj vlastitoj zemlji. Naravno, nije, nije to bila ključna stvar ovdje, niste samo zato došli, ali eto. E, mi se veselimo našoj budućoj suradnji s vama glede ovog jako važnog dosija o jedinstvenom mehanizmu za znaciju i likvidaciju banaka i e, tu, će, tu će biti, imat ćemo velikih poteškoća ukoliko ne nađemo neko zajedničko e, tlo sa vijećem, tako da se uzdam uveliko s vama. Najljepša hvala. Uh, Nastavit ćemo za nekoliko minuta kad se malo situacija smiri u dvorani sa glasovanjem. Okay, we, we... U redu. Moramo nastaviti sa radom, sa glasanjem. Loša vijest je da imam i neka priopćenja. Kao prvo mogu potvrditi da, se, da nećemo imati sastanak sutra popodne. Dopodne imamo sastanak, ali e, ono što je bilo zakazano za sutra popodne neće se održati, to je otkazano. E, izmijenjeni e, vremenski raspored za izvješće o trojki zbog e, putovanja u delegacije u Atenu, dakle imamo izmjenje vremenskog rasporeda, rok za ulaganje amandmana je petak 31. siječnja u 17 sati. Potom ćemo o amandmanima imati raspravu 12. veljače. Učinit ćemo sve što je u našoj moći u vezi sa prevođenjem, ali morat ćemo reducirati broj jezika na koji ćemo prevesti. Nadam se da će mi to oprostiti. Ako bude neophodno, morat ćemo nastaviti tu raspravu eventualno u četvrtak 20. veljače e, a glasanje bismo onda imali drugog na odboru u Strasburu na večer, žao mi je zbog toga, a e, onda na plenarnoj u Ožujku. Ja se nadam da, ćemo se pridržavati tog novog vremenskog rasporeda, jer ako to ne bude slučaj onda riskiramo da, da ne uspijemo sve odraditi do e, plenarne u ožujku. E, e gospodarski dijalog sa Španjolskom, dakle razmjena mišljenja sa španjolskim ministrom financija zakazano je za 24. siječnja u 16 sati, to je sljedeći utorak. E, e, što se tiče e, tu prevođenja upozoravam članove da će na raspolaganju e, biti prevođenje na manji broj jezika. Ispričavam se ako neću ja biti u mogućnosti predsjedati tim sastankom jer moram biti na nekim drugim sastancima. E, što se tiče trijaloga u vezi sa PAD-om, znači E, direktiva o e, e, računima, tekućim računima planirana su još dva trijaloga za 11. i 26. veljače, a daljnji sastanci za ožujak. Nadajmo se da ćemo postići sporazum prije kraja ovog saziva parlamenta. E, što se tiče SRM trijaloga, prvi je 15. E, bio 15. siječnja. E, na nekoliko tema. E, mandat je dat u vezi sa pitanjima e, Nacijom i rezolucijom banaka. Se Dakle, dobra je vijest da napredujemo s tim poslom i sljedeći trajalog je 29. siječnja. Mogu vas izvijestiti da su članovi pregovaračkog tima e, prisutni e, na raspravama o međuvladinom sporazumu i tu se i dalje vode rasprave. E, informacije koje ćemo imati na temelju toga što ćemo biti nazočniji su bitne e, jer ne može se postići međuvladin sporazum ako se ne e, izvadi iz teksta nešto od onoga što e, moraju donositi su zakonodavci parlamenti vijeća. E, imate li svi svoje kartice sa sobom? E, sada ćemo e, preći na glasanje, pa molim da sada imamo probno glasanje. Probajte staviti kartice, da li sve funkcionira. Da li netko nema karticu? Molim vas samo jednu minutu. Evo za nekoliko minuta ću dobiti karticu. A, dobro, nemate karticu, pa dobro, doći će vam za koju minutu, sve u redu. Socialists, yes? I'm sorry, your group. Koji je vaš klub zastupnika? Ne, pa ja nemam glasačku karticu. Evo, za nekoliko minuta ću je dobiti. A, dobro, razumijela sam. Imamo 32 osobe koje su sretne, jednu koja nije baš sretna i sedam suzdržanih. Evo ga, počinjemo. Prelazimo dakle na točke dnevnog reda 5 i 6, dakle izvješće KUTAS glasanje o izvješću Kutas. Dakle, radi se o nacrtu preporuka. Dakle, u kratkom izvješću. Kao prvo stavak 1 koji je identičan sa stavkom 1 INTA originalni tekst koji je za protiv suzdržan to je usvojeno potom usmeni amandman izvjestitelja koji je za protiv suzdržan to je usvojeno tehnički amandman to ne moramo dakle glasanje o tako izmijenjenom tekstu elektronički jesu li svi glasali zatvaram glasanje 42 za, nitko protiv, jedan suzdržan. To je prilično dobar rezultat. Čestitam. Sada prelazimo na dulje izvješće kutas, dakle e, originalni tekst stavak 1 tko je za protiv suzdržan, to je usvojeno. Kompromis A, tko je za protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis bez, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 5. Tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 6 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Mislim da sam negdje pogriješila. Drugi dio amandmana šest ćemo provjeriti elektronički. U redu. Zatvaram glasanje. E, da, doista odbijeno je. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Originalni tekst e, stavak 7 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, stavak 8 koji je u originalnom tekstu e, usvojeno. Kompromis D koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 19 koje je za, pro, protiv, suzdržan, usvojeno. 20 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, stavak 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Na, u, e, uvodna odredba 1 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Provjeravam da li smo nešto propustili. Sada ćemo elektronički glasati o tako izmijenjenom tekstu. Da li su svi glasali? Još jedna osoba nije glasala. Zatvaram glasanje. 40 glasova za, nitko protiv, 3 suzdržana. Hvala lijepa, to je prilično dobar rezultat. Nastavljamo dalje. Sada glasamo o nacrtu izvješća eh, Wernera Langena o posredovanju u osiguranju. Werner, izvoli. Htio bih samo reći kao prvo e, želim zahvaliti svim koordinatorima, izvjestiteljima u Sjeni e, e, što smo uspjeli naći veliki broj kompromisa. Radi se o poglavlju 7 u skladu sa pregovorima o MIFID-u e, trebamo prilagoditi tekst zaključcima u vezi sa MIFID-om. Međutim, mi te tekste o MIFID-u još nemamo. E, u vezi s tim postoji, e, postoji napomena u tekstu. Dakle, ja se nadam da ćemo da će, e, na kraju želim reći da će MIFID ćemo najprije ugraditi u tekst, a potom će tek tekst ići na plenarno zasjedanje. U redu, time ćemo se baviti kad dođemo do toga, ali primili smo na znanje. U svakom slučaju idemo na glasanje kompromis, a u tri dijela prvi dio, prvi dio koji je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četvrti dio, tko je za, protiv, Imamo usmeni amandman Svena Gigolda. i od njemu ćemo glasati elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, peti dio, svi koji su za neka dignu ruku, protiv, koji je suzdržan, provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. U redu, sada prelazimo na amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički. Dakle, provjera amandman 28. Jesu li svi glasali? To je usvojeno. Sa 24 za, prot, e, e, 18 protiv. 29 za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Istom većinom. Kompromis B. Najprije imamo usmeni amandman. E, da se riječ insured zamijeni riječju customer i to, za to moramo glasati skupa sa prvim dijelom. Dakle, prvi dio uz to da se riječ insured osigurani zamijeni riječju customer, odnosno osiguranik, odnosno klijent. Možemo li to, molim vas, provjeriti elektronički? Jeste li glasali? To je odbijeno jednim sa jednim glasom više protiv nego za. Sada prelazimo na prvi dio bez tog usmenog amandmana, dakle kako je bio originalni tekst, ko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Drugi dio ko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. A sada idemo na kompromis C, Ko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 211 koja za, protiv, suzdržan, odbijeno. 212 koja je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 214 koja je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 31 koja je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Mislim da je usvojeno, ali provjera elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 24 za, 19 protiv, usvojeno. Prelazimo na 215 koje je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 18 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 7 koje je za, protiv, Netko se predomislio pa ćemo provjeriti elektronički. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno sa 22 za, 21 protiv. 32 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis D tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis E tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržan, usvojeno. 35 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. 225 za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis G tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 228 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis H tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis i usmeni amandman Dakle, kompromis i sa usmenim amandmanom koje je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. A sada bez usmenog amandmana, kompromis i tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Sad idemo na kompromis J, najprije sa usmenim amandmanom, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Sada bez usmenog amandmana, za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 39, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 241 tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 242 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 243, 242 ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Prelazimo na 243. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. E, to je odbijeno. 245. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički. Mislim da je usvojeno, ali provjera. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. 244 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Kompromis K u prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis L tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis M tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis N tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis O tko je u četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada prelazimo na amandman 321. 321. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički. Još tri osobe nisu glasale. U redu sada zatvaram glasanje. To je usvojeno. 28 za, 15 protiv. 3, 2, 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je to odbijeno. Sven, želite da provjerimo? provjere elektronički. Zatvaram. To je ipak odbijeno. 3, 2, 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 3, 2, 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis P u dva dijela. Prvi dio, drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. To ćemo provjeriti elektronički. Mislim da su socijalisti bili suzdržani. Zatvaram glasanje. 20 za, 10 protiv, usvojeno. Prelazimo na 340. 340 ko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. 341 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 342 tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo elektronički 3, 4, 2. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. 3, 4, 3. Tko je za? Protiv? suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. 343. Zatvaram glasanje. U redu, to je usvojeno. Kompromis Q. Tko je za? Protiv? Imko 41, Imko to je otpalo. Znači kompromis kut tko je za, protiv suzdržan to je usvojeno. Kompromis R najprije sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Provjerit ću taj usmeni amandman. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno sa usmenim amandmanom. Prelazimo na kompromis S sa usmenim amandmanom najprije. Najprije usmeni amandman koji je za? Protiv? Zbunjena sam, možemo li Dakle, sad glasamo o usmenom amandmanu na kompromis S. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Dakle, sada glasamo o originalnom tekstu bez tog usmenog amandmana, koje je za, protiv, suzdržano, to je usvojeno. Prelazimo na kompromis T. Na stranici 31 se nalazi kompromis T. Dakle, usmeni amandman je povučen. Kompromis T bez usmenog amandmana. Tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Kompromis U. Tko je za? Imamo usmeni amandman Ešlija Foksa u prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. Upravo me zo, e, nazvao Mario Draghi, oprosti Mario, ali trenutno ne mogu s tobom razgovarati. E, još jedna osoba nije glasala, sad zatvaram glasanje. To je usvojeno sa tim usmenim amandmanom. E, sada e, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Sada prelazimo na kompromis V tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis duplo V. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis X. To je sve u jednom dijelu, ali najprije usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno usmeni amandman je odbijen, dakle sada originalni tekst kompromisa X koji je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Onda sad idemo na kompromis AL tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Onda idemo na 652, amandman 652, Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Sedamdeset četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 626. dva Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 96. šest. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. 627 tko je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. 627. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. 628. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Opet sam zbunjena. 628 provjera elektronički. Su svi glasali, zatvaram glasanje. To je usvojeno. 657 koje je za kompromis AA u dva dijela. E, prvi dio usvojen, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Potom eh, a, kompromis A, B u dva dijela, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno sa usmenim amandmanom. Potom idemo na kompromis AC, ponovo sa usmenim amandmanom, tko je za, protiv, suzdržan sa tim usmenim amandmanom protiv suzdržan to je odbijeno bez usmenog amandmana znači kompromis AC tko je za protiv suzdržan to je usvojeno sada idemo na kompromis AD prvi dio tko je za protiv suzdržan to je usvojeno drugi dio tko je za protiv suzdržan to je usvojeno 656 tko je za protiv 656 provjera elektronički. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis AH. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 662 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, HA dakle prvi usmeni amandman Werner hoćeš li nešto objasniti da to je bilo korigirano E, na 24 mjeseca. Dakle, e, autor e, amandmana je korigirao na 24 mjeseca. Dakle, glasamo da budu 24 mjeseca do stupanja na snagu. Tko je za, protiv? Ja sam sad zbunjena, ali Ajmo glasati pa će nam onda izvjestitelj objasniti zašto smo glasali. Dakle, to je usmeni amandman. E, još neki nisu glasali. Četiri osobe još nisu glasale. Tri, dvije, jedna. U redu, zatvorit ću glasanje. To je odbijeno. A sada glasamo za originalni tekst e, u kojem stoji 18 mjeseci. Znači, taj usmeni amandman je odbijen i sad glasamo za originalni tekst u kojem stoji 18 mjeseci. Ako sam dobro shvatio, najprije smo glasali o 24 mjeseca, a sad go, dolazi drugi dio, a kod drugog dijela ja želim glasati za. Dakle, usmeni amandman Svena Gigolda. Taništvo mi kaže da moramo najprije glasati o originalnom tekstu u kojem stoji 18 mjeseci. U redu. U redu. Znači najprije tih 18 mjeseci. Tko je za tih 18 mjeseci? Tko je protiv? Suzdržan? Dakle, 18 mjeseci je usvojeno. A sada usmeni amandman Svena Gigolda gdje piše riječ review umjesto riječi examine. Tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Sada prelazimo na 1.06. 1.06 tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 1.07 1.07 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 108 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 109 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 675 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 110 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 111 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 2 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 112. koje je za? Protiv? je protiv? Suzdržan? Odbijeno. 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 114. Otpada. 115. koje je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. 116. koje je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 4. koje je za? protiv, suzdržan, usvojeno. pet koje je za, pro, je za, protiv, suzdržan, odbijeno. E, sad sam zbunjena jer je izvjestitelj odbio svoj vlastiti, glaso protiv svog vlastitog amandmana. Provjerit ćemo pet elektronički. Provjerit ćemo pet. tome služe elektroničke provjere. Za slučaj da, se, da neko pogreši. U svakom slučaju zatvaram glasanje. To je usvojeno. Amandman ne, ov, 119. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Šest otpada. 120. Amandman 120. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 121, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 122, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Juri četiri tko je za, drugi dio ćemo provjeriti elektronički. 122 drugi dio provjera. Jesu li svi glasali? To je usvojeno. Sa 27 za, 15 protiv. Juri 4, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 123, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 124, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 125 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 7 tko je se, za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 127 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 120 Amandman 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 131 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 133 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 136 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 134 prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, Drugi dio ćemo provjeriti elektronički. Drugi dio od 1.3.4. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. 135 u dva dijela. Prvi dio. 135 i 137 otpadaju. 138 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 130, e, pardon, 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis AM tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 12 tko je za, protiv, suzdržan, Amandman 20 provjera elektronički. Su li svi glasali? To je odbijeno. Prelazimo na 154. Tko je za, protiv, suzdržan? To je odbijeno. 153. Tko je za, protiv, suzdržan? Mislim da je to odbijeno, ali provjerit ćemo elektronički. Još dvoje nije glasalo. Sada glas, zatvaram glasanje. hvala. To je usvojeno. U redu. 155 koja je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti. 155. Jesu li svi glasali? To je usvojeno. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 157 u dva dijela. Ne, to je otpalo. Dakle, prelazimo na 160. Amandman 160 koji je za, protiv, suzdržan. Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo. Znači 160 elektronička provjera. Još jedna osoba nije glasala. To je usvojeno. 14 za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 161. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 162. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 16. Za, protiv, suzdržan, usvojeno. 164. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 165. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno 17 to je za protiv suzdržan usvojeno Osamnaest koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 167, ne, to je otpalo, znači 170 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 171 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 172 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 173 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 174 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 175 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno 176 koje je za protiv suzdržan usvojeno 21 tko je za protiv suzdržan usvojeno 178 tko je za protiv suzdržan odbijeno 179 tko je za protiv suzdržan to je usvojeno Kompromis AN. Tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. 183, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo drugi dio elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Dakle, 184 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 185 tko je za, protiv, suzdržan. 185 ćemo provjeriti. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Prelazimo na 186. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo 186. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. 23 otpada. A sada ćemo glasati o tako izmijenjenom cjelokupnom tekstu elektronički. Jesu li svi glasali? Ako jeste, zatvaram glasanje. 35 glasova za, 4 protiv i 3 suzdržana. E, glasan ćemo sada o zakonodavnoj rezoluciji. Jesu li svi glasali? Još četvoro nije glasalo. Još dvoje nije glasalo. Molim vas, pritisnite gumbe. Zatvaram glasanje. 37 za, 4 protiv i 2 suzdržana. U redu, dakle Vene, želim predložiti da ne damo mandat, pregovarački mandat uz e, uvjet da moramo prilagoditi poglavlje 7 tekstu mifida kada ga dobijemo. Dakle, na, za plenarnu da. Da li to znači da onda o tome trenutno ne glasamo? Mislim, znači da se to mora vratiti na odbor i razjasniti.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 sind Na MIFID-u će se još dogoditi e, male promjene. To je moguće, ali nije sigurno. Dakle, u, području osiguranja mi smo tu dobili najvažniji mandat, ali moguće je da će doći do manjih promjena i zato to možemo e, dati na plenarnu. Dakle, plenarna da. Dakle, glasamo da ovo ide na plenarnu s tim da ćemo nakon plenarne otvoriti pregovore. Jes, ko je sve za to da to ide ovako na plenarnu? Na, uz amandmane koji će biti unijeti nakon što se dobije tekst Mifida. Jesu li svi glasali? Nastavite glasati. Znam da je ovo malo zbunjujeće, ali sad nam je potrebna većina, dakle glasajte ako još niste. U redu zatvaram glasanje. Dakle, glasali smo 42 za da ovo ide na plenarnu upotpunjeno no mifidom. Hvala. Okay. We now move on. Sada prelazimo na izvješće o dugoročnom financiranju klinca. Amandman 13 za. Molim EPP eh, e da se usredotoči na glasovanje. Ukoliko želite se suzdržati u redu, ali moramo glasovati. Dakle, izvješće Klinc. Jeste li tu? Pratite. Dakle, izvješće Klinc o dugoročnom financiranju. Jeste li spremni? U redu. Amandman 13. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Originalni tekst za, Originalni tekst, dakle za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 14. Amandman 14. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni amandman A. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis AA. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 20, za, protiv, suzdržan, usvaja se 21, za, protiv, suzdržan, odbija se 22, za, protiv, suzdržan. Možemo li provjeriti 22, amandman 22? Zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno, dakle usvaja se. Amandman 23 za, protiv. Mogu li vidjeti jeste li za ili protiv? Evo pokušajmo ponovo. 23 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 24 za, protiv protiv, suzdržan. Ne vidim dovoljno ruku, jako je teško. Da, možemo li provjeriti? 24, amandman 24. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 25 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. 27 za, protiv, elektronično glasovanje za amandman 27. Ukoliko ne dignete ruku, onda ne mogu vidjeti jeste li za ili protiv. Amandman 27. Još e, dvije osobe. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 28 za. Protiv suzdržan usvaja se. 29 za. Protiv suzdržan usvaja se. 30 za. Protiv suzdržan usvaja se. 31 za protiv, suzdržan, odbija se 32 za, protiv, suzdržan, odbija se. Originalni tekst za, protiv, suzdržan, usvaja se. 34, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Možemo li provjeriti glasovanje za drugi dio elektroničkim putem? Ovdje imam jedan, jednog suzdržanog i e, jedno neispravno glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 36 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 37 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 40 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 45 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Elektronička provjera za amandman 45. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 47 za, protiv, suzdržan, odbija se. 48 za, protiv, suzdržan, odbija se. 49 za, protiv, provjerit ćemo 49 Možete li glasovati, molim vas? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 50 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Originalni tekst. Pod naslov 3 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 51 za protiv suzdržan usvaja se 52 za protiv suzdržan usvaja se 53 za protiv suzdržan usvaja se Provjerit ću, ali vrlo je teško kada EPP podigne samo jednu ruku. A Koordinator. Ali zar vi ne, možete čitati misli nakon svih ovih godina predsjedavanja? Ne mislim da je to nešto što bi se moglo nazvati demokracijom. Evo, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ali nisam baš sad više ni sigurna što je usvojeno. 53. amandman, dobro, u redu. Prelazimo na 55. amandman za protiv, suzdržan, provjera za 55. 55. Jeste li sve glasovali? Moram vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 58 za, protiv, suzdržan. Usvaja se 59 za, protiv, suzdržan. Odbija se 60 za, protiv, suzdržan. Usvaja se 61 za, protiv protiv, suzdržan, odbija se. 63, 62 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis nije amandman B za, protiv, suzdržan, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržan, odbija se. 71 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržan, odbija se. 73 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržan, odbija se 79. Provjera za 78. I'm Zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se kao što sam i rekla. 79 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman BA za, protiv, suzdržan, usvojeno. 86 za, protiv, suzdržan, odbija se. Trebamo li glasovati o originalnom tekstu? Ne. Onda 89 za, protiv, suzdržan, odbija se kompromis C za, protiv, suzdržan, usvaja se. Svi amandmani za 17a od SND-a za, protiv, suzdržan, Odbija se 95 za, protiv, suzdržan, usvaja se kompromis D za, protiv, suzdržan, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis E, usmeni amandman, uz usmeni amandman za, protiv, suzdržan, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržan, odbija se. Pod naslov četiri, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 110 za, Sad me sve. Tko je za? Protiv? Provjera za 110. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 111 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 112 za protiv, suzdržan, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis EA za, protiv, suzdržan, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržan, odbija se. 116 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Evo. Možemo provjeriti 117 ukoliko promijenite mišljenje. Dakle, 117. amandman. Nisam siguran da vi zapravo imate isti glasački popis. Ne, samo nismo na istoj stranici, gospođo predsjedavajuća. Da, vidjela sam da se nešto dešava. Dobro, zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo nama na 118. Za. Protiv. Suzdržan. Provjera za 118. Mislim da se odbija. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Dakle, imamo sada originalni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 119 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 120 za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 123 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržan, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržan, odbija se. Nećemo li, hoćemo li glasovati o originalnom tekstu? Ne, prelazimo 124. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 125 za, Protiv. Jeste li vi protiv? Vi iza. Jeste li protiv? Dobro, provjera za 125. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 127 za protiv, suzdržan, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Usmeni amandman 129 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni amandman G uz usmeni amandman za, protiv, Suzdržan. Čini mi se da je usvojeno uz usmeni amandman, je li to ono što je i EPP htio? Provjera. Radi se o kompromisnom amandmanu G uz e, usmeni amandman zelenih. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 132 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 133 nije usklađen s ovim amandmanom, stoga prelazimo na 137. amandman. Za protiv suzdržan usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržan usvaja se. Kompromis I za protiv Možemo li provjeriti kompromisni amandman i čini mi se da se usvaja, ali ipak ćemo provjeriti. Zašto niste glasovali za 133? Dobro, vratit ćemo se na to. Sad glasujemo za kompromisni amandman i. Zatvaram glasovanje. Evo, zatvorite glasovanje. Dakle, amandman 133 smo preskočili zbog toga što smo prošli amandman 132. A ne, trebali smo glasovati. Dobro, vraćamo se na amandman 133. Vratimo se na prethodnu stranicu, amandman 133. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 146 za, protiv, suzdržan, odbija se. 147 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak 28 za, ali Imamo već 149. E, Number? Koji broj? 149 included in some, some... 149 je nestao sa mog glasačkog popisa. Ne čujem vas. Dakle, nakon 150, sa 147 smo prešli na 150, što znači da mi ovdje nestaje amandman 149. Gdje je nestao sa taj amandman? 149 je misteriozno nestao. A on se nalazi u kompromisu kompromisu AA. Drago mi što pratite tako ove amandmane. Dakle, stavak 28. za protiv. Što ste rekli? Sačekajte. Vi sigurno nemate isti glasački popis. Što kažete da nedostaje? To je također u kompromisu AA. Ja zaista mislim da imate stari, stari glasački popis. Dobro. Nastavljamo. Stavak 28. Originalni tekst za, protiv, suzdržan, usvojeno. Citat. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis je... Da, upravo ste. Dakle, smo na uvodnu izjavu A. Tko je za? Recite. Zapravo možemo glasovati e, skupno sve do 11a, ali do je, nakon 11a moramo glasovati pojedinačno, posebno. Što se tiče citata 1a, amandman 3, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Uvodna izjava A. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis J. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 4. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 7. Za, protiv, Provjera za amandman 7. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se 9 za, protiv, Suzdržan? U redu, provjera amandman 9, jer ovdje imamo dosta suzdržanih. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Originalni tekst za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 11 usmeni amandman za protiv suzdržan usvaja se. 12 za protiv suzdržan odbija se. Usmeni amandman uvedna izjava DB za protiv suzdržan usvaja se. Mišljenja većina je za Ample 4 za, protiv suzdržan usvaja se. Ample 9 za, protiv suzdržan usvaja se. Ample 10 za, protiv suzdržan usvaja se. Ample 16 za, protiv suzdržan usvaja se. Regi 12 za, tko je za, Ashley. Na mom glasačkom popisu u amandmanu 13 stoji pojašnjenje za koje ne smatram da je ovaj amandman pokriven. Mislim da bismo tu trebali glasovati za Ample 13. Ovdje na mom popisu stoji da je to već pokriveno, ali na mom ne. Mi mislimo da je to već pokriveno. Sada prelazimo na regi 12. Za. Protiv. Suzdržan. Provjera za regi 12. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Molim vas da dignete ruku kada usvajate amandman. Regi 13, a ne, to je pokriveno. Sada glasujemo za tekst, izmjenjen tekst elektronički. Nisu se glasovali, zatvaram glasovanje. 22 za, 2 protiv i 17 uzdržanih. Hvala vam svima. Vraćamo se sutra, dakle, ujutro.